Eh, dakle, sada ćemo imati raspravu o Malti, ali prije toga imam nekoliko priopćenja. Kao prvo što se tiče zapisnika od jučer, tekst je na raspolaganju, imali nekih primjetbi, ukoliko nema primjetbi, onda možemo smatrati ovaj zapisnik uz